klimatske promjene u zemljama u razvoju kao što je naznačeno u Pariškom sporazumu i nakon Marakeškog sastanka prošloga tjedna. U ovom kontekstu eh, rado bih čuo mišljenja posebnog savjetnika eh, vezano za eh, program održivog razvoja do 2030. kako se provode ciljevi održivog razvoja u Europskoj uniji i u cijelom svijetu. <clears throat> Drago nam je što ćemo čuti nešto o tom pristupu, ali i e, na što se trebamo usredotočiti sljedećih godina. Drago nam je što ste ovdje i da ćemo izravno od vas e, čuti vaše mišljenje o tome kako e, provesti taj sustav. Hvala lijepa. Okay, thank you. And now I'll hand the floor. Hvala lijepa. Sada je riječ gospodinu Navaru. Izvolite. Thank you very much. Puno vam hvala i dobar dan svima. E, zaista mi je privilegija što sam ovdje na ovom zajedničkom sastanku e, odbora za razvoj, odbora za okoliš. Također bih želio iskoristiti ovu priliku kako bih rekao koliko sam zaista zadovoljan što e, je moja posjeta danas u isto vrijeme kao i e, donošenje ovih dviju komunikacija, dakle e, e, održiva europska budućnost i dokument o europskom konsenzusu za razvoj. Ovdje sam u Briselu bio na početku ove godine kako bi se usredotočio na to na koji način će Europa napredovati kada se radi o održivom razvoju. I dok sam slušao povjerenike i službenike kako razgovaraju, mislio sam nema načina da uopće bude moguće izraditi zajednički te dvije komunikacije prije kraja 2016. godine. I zaista je dobro što e, sam bio u krivu, i što smo zaista dobili ove dvije komunikacije koje su izdane na isti dan. To je moćan e, signal kojeg e, Europa šalje ostatku svijeta. Jer, dragi kolege, ovo je zaista važno. Održivi razvoj jest jedan pojam i pristup koji se jako temelji na europskim vrijednostima. Ponekad se postavljaju pitanja o tome želi li Europa još uvijek biti vodeća u tom području i želi li e, zaista izdati te dvije komunikacije zajednički kao dobra poruka da ovdje postoji to vodstvo. Čuo sam da je predsjedatelj nešto rekao o tim dokumentima i e, ubrzo ću se e, osvrnuti na to. Samo nekoliko riječi o programu održivog razvoja do 2030. Njega je e, odobrilo e, članstvo glavne skupštine u rujnu 2015. godine, nakon dvije i pol godine intenzivnih pregovora. Mnogi od nas koji su bili u to uključeni, zaista smo bili jako sretni e, da imamo ovaj program održivog razvoja do 2030 iz sljedećih razloga. Kao prvo radi se o univerzalnom programu, on se može primijeniti na svaku zemlju, na svaku zajednicu u svijetu. Drugo, radi se o međusobno povezanom programu. 17 ciljeva predstavlja 17 područja e, ljudskog postojanja koji su u potpunosti povezani jedni s drugima. I treće, taj program treba e, provesti na način koji neće nikoga izostaviti. A četvrto, on će biti proveden na integrirani način i posljednje, bit će integriran kroz e, više partnerstvo. Opisali smo program e, do 2030. javnosti na vrlo jednostavan način. Radi se o planu za budućnost naše planete i naših ljudi ne postoji nikakav drugi plan. Kao što nemamo rezervnog planeta. I zato je zaista važno da ovaj plan, ovaj plan bude u potpunosti proveden. Iz e, raznih e, istraživanja vidimo da ovakav plan ima zaista veliko značenje za mlade, one do 25 godina, jer oni smatraju da je to mjerodavno za buduće generacije. Plan je izrađen za sve, ne samo za vlade, nego i za poslovne e, subjekte, za civilno društvo, za sve učilišta, za vjerske zajednice, e, za sve one koji su zainteresirani za budućnost. Ovaj plan je mnogo više od plana onoga što se događa u razvoju ili u okolišu. E, on se može primijeniti na sve sektore vladanja. Na koji način napreduje taj plan? mi smo istraživali kako različite vlade primjenjuju taj plan i vidimo da više od sto vlada preuzima ovaj plan i uzima ga za ozbiljno. Mislim da ga posebno za ozbiljno uzimaju zemlje BRICS-a, a posebno jedan e, broj zemalja na različitim kontinentima i način na koji se on uzima za ozbiljno je mnogo, mnogo dublji nego što je to bio slučaj sa milenijskim ciljevima razvoja. Napredak e, na ovom planu je e, jednak nakon godinu dana kao što je bio e, kada se radilo o milenijskim ciljevima nakon šest godina. Zaista se radi o vrlo pozitivnom planu. To smo vidjeli e, na e, političkom forumu na visokoj razini iz 2016. i u rujnu na glavnoj skupštini UN-a. Vidimo da javnost e, ima veliki interes za ovaj plan. Oko jedna milijarda ljudi je već čula za taj plan a isto tako znamo da parlamentarci posvuda to uzimaju za ozbiljno u njihovim raspravama sa interparlamentarnom unijom. Oni e, govore da su više zainteresirani za ovo nego za bilo koji drugi aspekt međunarodnog razvoja. Neki od e, novih e, pogona koji su se dogodili ove godine su važni za ovaj plan. Kao što smo čuli od naših predsjedatelja, E, sastanak COP21 je stupio na snagu mnogo brže nego što smo očekivali i sada e, sve vlade žele e, vidjeti da ova retorika o klimi i retorika o razvoju budu povezane. Tako da sve aktivnosti budu niskougljične, da sve pojačavaju otpornost vezanu za promjenu klime. Prije dva tjedna u Marakešu na sastanku COP22, kada smo razgovarali s nekima od šefova vlada i država, nema nikakve sumnje da kada se o, njima radi, budućnost razvoja je e, nešto što mora biti potpuno kompatibilno s klimom. E, druga stvar koja je vezana za program održivog razvoja je da se e, poziva na jednakost e, prilika i mogućnosti da imamo e, pristojne poslove i radna mjesta i da se e, smanjuju nejednakosti, posebno rodne nejednakosti, a to je jako u skladu sa ovim programom do 2030. godine. Vidimo i povezanost između programa e, do 2030. E, održivog razvoja i e, masivnih migracija. Imali smo veliki sastanak na vrhu u Njujorku 19. rujna o masivnim migracijama. Govorili smo o globalnom paktu vezanom za migracije i kako moramo pristupiti migracijama na univerzalan način jer vidimo velike izazove vezane za migracije u Aziji, u Africi kao i u Europi. Dakle, postoji vrlo bliska veza između glavnih razloga za migracije i provedbu programa do 2030. godine. Zato što ovaj program do 2030. godine ima veliko značenje za ljude, e, jako se brinemo da svatko ima ulogu e, u nekom smislu da e, ima odgovornost za napredak i da prati napredak. Ne radi se samo o civilnom društvu, nego i mnogim drugim skupinama koje žele biti uključene. Isto tako, angažman poslovnih subjekata je jako važan Eh, radi se o privatnim investicijama, privatnom kapitalu eh, koji će rezultirati eh, u tome da taj program održivog razvoja bude dobro proveden, ali isto tako revizija i obračuni moraju imati isto tako određenu odgovornost kako bi napravili razliku, a civilno društvo je snažno uključeno u to. Drago nam je da mreže telekomunikacija su e, posvećene tome da e, se provede program do 2030. i da 40% ljudi koji nisu povezani s internetom e, budu povezani i imaju pristupa kako bi oni potpuno mogli sudjelovati u ovom programu. I konačno, kada se radi o sljedećim koracima vezanom za ovaj program u sustavu Ujedinjenih naroda, mi potpuno mijenjamo način na koji razmišljamo, na koji radimo, na koji se organiziramo, način na koji komuniciramo, kako financiramo naše aktivnosti i kako izvješćujemo o tome što radimo, kako bismo bili u skladu s tim novim programom jer je to potpuno revolucionarno za nas. To zahtjeva eh, jedan horizontalan rad puno uključivanje svih ljudi i e, toga da svi budu uključeni u ambiciju koja je potrebna da se postignu rezultati koji su u programu državog razvoja do 2030. godine. Uz e, te promjene moramo osigurati da imamo i tranziciju u vodstvu od Muna do Antonija Guterresa da e, u toj tranziciji ne bude usporavanja, nego dobre tranzicije rada na programu do 2030. Imamo nekoliko događaja u 2017. godini koja će, koji će e, posebno e, obraditi neke od od izazova vezano za ocean isto tako mirno rješavanje, rješavanje sukoba jer bez mira nema razvoja i konačno Jako nam je drago da je Europska komisija izdala ove komunikacije i da Europa i kada se radi o svojim društvima, državama članicama, institucijama i Europskoj uniji, da će biti toliko uključena da osigura da ovaj rad bude u središtu pozornosti kada se radi o budućnosti Europe i budućnosti svijeta. Hvala. Hvala najljepša. Sada predajem riječ svim kolegama koji žele postaviti pitanja. I'm, uh, Gospodin Neždiva, veliko mi je zadovoljstvo što vas uh, vidim ovdje danas Htio bih se usredotočiti na financiranje. Mi imamo vrlo ambiciozan program za 2030. godinu, u prvih 15 godina nakon milenijskih ciljeva smo postigli velik broj onih ciljeva koji smo si bili zacrtali, naročito zahvaljujući Kofi Ananu. Pitam se što je s financiranjem, odnosno koliko sredstava će nam biti potrebno kako bismo postigli ciljeve koji su zacrtani u agenti za 2030. godinu. Nedavno je Europski parlament rekao da će biti potrebno dosta sredstava za ispunjavanje naših E, očekivanja i ciljeva te da moramo pronaći nove načine financiranja razvoja uključujući i privatni sektor, a isto tako i e, uzimajući u obzir bez bespovratna sredstva koja se mogu dobiti na financijskim tržištima i e, traženjem od privatnog sektora da postanu partneri u ovakvim inicijativama. Te stoga bih htio čuti koje je vaše mišljenje o ovom financiranju, dakle na koji način to možemo financirati, ne možemo tražiti od naših poreznih obveznika da to financiraju i moramo vidjeti postoje li novi načini financiranja, novi izvori, na primjer kao što je privatni sektor koji ipak ima sredstva. Također imamo i zeleno gospodarstvo E, koje će tu biti na dobiti. A ako uključimo to, to zeleno gospodarstvo u cjelokupni gospodarski rast, svi će imati koristi od toga, jer kao što ste i vi rekli, jedan od ciljeva E, je i cilj broj 15. u okviru kojeg trebamo stvoriti nove e, energije, istovremeno zaštititi okoliš i stvoriti nova radna mjesta. Možete li mi odgovoriti dakle na ovo pitanje? Hvala, Norbert Noize. Zahvaljujem. Hvala gospodine Navaro na ovom izlaganju. Potpredsjednik Europske komisije gospodin Timmermans je nakon usvajanja e, ciljeva održivog razvoja u rujnu prošle godine rekao da e, moramo početi razmišljati na drugačiji način i rekao je da e, ciljevi održivog razvoja predstavljaju za sve nas sjajnu priliku za promjene Dakle, sada više ne postoji razlika između industrializiranih zemalja i zemalja u razvoju. Sada sve zemlje smatramo zemljama u razvoju i stoga sve te zemlje moraju ići e, istim tempom kako bismo ostvarili one ciljeve koje smo se zacrtali za 2030. godinu. A istovremeno moramo ispuniti i e, milenijske ciljeve koji su trebali biti svi ispunjeni do 2015. godine, ali do toga nije došlo. Te stoga moramo raditi i na četiri preostala e, milenijska cilja koja još treba postići i mislim da bi bilo dobro uvrstiti ih u naš program rada. Također je potrebno promijeniti i mentaliteta, za to će biti potrebno vremena. Moramo uzeti u obzir i političke izazove kao i druge izazove kao što je kriza sa migracijama, e, financijska kriza, e, također e, trgovinski problemi s kojima se suočavamo moramo e, sagledati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u kontekstu izazova s kojima se suočavamo. I također moramo se boriti protiv socijalnog isključivanja, boriti se protiv siromaštva, a istovremeno štititi naše resurse. Također, možemo se zapitati na koji način ostvariti sve te ciljeve i boriti se protiv tih izazova, a i dalje ostvarivati gospodarski rast. Predsjednik Juncker je imenovao gospodina Falkenberga za posebnog predstavnika i pitam se do koje mjere Europska unija surađuje e, zajedno sa Ujedinim narodima. Vi ste govorili o dvi, dva priopćenja Europske komisije, dakle dvije komunikacije, održiva europska budućnost i europski konsenzus za razvoj i mislim da će nam to omogućiti da vidimo na koji način najbolje možemo ostvariti ciljeve za 2030. godinu. Hvala najljepša. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih također htio iskoristiti ovu priliku da se vratim na sve one eh, onu štetu koja je načinjena ekosustavu, okolišu i koja je ugrozila razvoj određenih područja. Eh, vrlo dobro znamo da taj ekocid je povezan uz okolišne zločine, to su zločini koje čine velike multinacionalne tvrtke koje krče šume e, kako bi uzgajale palmeno ulje ili soju. Stoga bih htio znati na koji način se vi mislite baviti ovim pitanjima u kontekstu agende za 2030. godinu? Razvoj neće biti moguć ukoliko se nastavi sa ovim okolišnim zločinima, s ovim ekocidima i naročito ukoliko ti zločini budu ovoliko prisutni i kako zaštititi sigurnost stanovništva koje živi u ovim područjima. Veoma često se govorilo da će se ugovor iz Rima uvrstiti i zločini protiv okoliša. A moje pitanje je sljedeće. Mislite li i vi razmišljati o ovim okolišnim zločinima i e, prepisati određene sankcije za kažnjavanje tih zločina? Civilno društvo je dosta napredovalo. E, pogledajte e, presudu suda u Hagu o Monsantu. Mislim da je ovo vrlo dobar primjer da multinacionalne tvrtke ne smiju više štetiti okolišu i da se trebaju iskažnjavati. Također ja imam jedno pitanje. Ovdje imamo predstavnika Europske komisije iz Glavne uprave za okoliš i e, regionalni razvoj. Mislim, gospodine Navarro, da je dobro što ste rekli da smo e, napredovali na pitanju ciljeva održivog razvoja. Možete li nam reći kako UN jamči da sve vlade zaista idu u pravcu ispunjavanja ovih e, e, ciljeva? Koliko znam, objavljeno je izvješće u kojem se govori o svakoj pojedinačnoj zemlji i njihovom načinu primjene, odnosno ostvarivanja ciljeva. Na koji način se to prati? Imate li stalni popis zemalja? Objavljujete li najbolje prakse ili neke usporedive informacije? E, dakle, ako nam možete nešto više reći o tom postupku, na koji način obvezujete vlade da e, ispune ove ciljeve. A nešto sada ovim komunikacijama koje su objavljene prošlog tjedna moram priznati da E, ne znam kako će se to uklopiti u e, cijelu politiku održivog razvoja, možda nam to mogu objaviti, objasniti predstavnici Europske komisije. Na koji način će Europska komisija prikupljati informacije o tome da li države članice primjenjuju ciljeve održivog razvoja ili ne? Jer moram priznati da u mojoj zemlji jedini koji govore o tome su ministri zaduženi za okoliš, mnogo neki ministri i vlade smatraju da su ciljevi održivog razvoja samo zamjena za milenijske ciljeve. E, ministri za poljoprivredu i ribarstvo bi trebali raditi na ciljevima održivog razvoja. Čini mi se da se to baš i ne dešava, barem ne u mojoj zemlji. Ne znam e, kakva je situacija u drugim zemljama, možda o tome mogu reći neki od zastupnika. Na koji način to povezati sa kohezijskom politikom, politikom razvoja? to je pitanje kojim se bavi e, pitanje e, za okoliš, ali isto tako bi se trebali baviti i odbori za e, poljoprivredu, ribarstvo, promet. Na koji način povezati sve te ciljeve u različitim područjima i kako države članice to mogu zaista primijeniti konkretno i da li Europska komisija misli prikupljati informacije o toj primjeni od strane država članica. Koliko vidim, više se nitko ne javlja za riječ, pa evo možda gospodine Navarro možete odgovoriti na ovu prvu rundu pitanja. Hvala najljepša, drago mi je što je gospodin Deva tu sa nama, što ga vidim ponovno i želim mu se zahvaliti na njegovom komentaru o financiranju. Financiranje e, konferencije za razvoj koja je održana u 12. mjesecu odnosno u 7. mjesecu 2011. godine je govorila o ulozi e, pomoći za razvoj u agenti za, održive, e, za održivi razvoj. Ali e, glavni način financiranja održivog razvoja, ciljeva održivog razvoja je, su privatna ulaganja moramo zajemčiti da e, poslovni subjekti shvate da su ciljevi održivog razvoja okvir na temelju kojeg će moći bolje poslovati. I naravno sve će to ovisiti o e, dragovoljnom pristanku poslovnih subjekata za financiranje, ali koliko sam primijetio, došlo je do velikog povećanja tvrtki koja su UN-u e, već rekla da su spremna proći kroz reviziju u e, za sve ciljeve održivog razvoja. Dakle, kada e, govorimo o računovodstvu, ne govorimo samo o financijskim sredstvima, već isto tako i e, ispuštenom ugljiku i svim šteti koja se čini e, okolišu. E, uključuje to sve sektore, promet na primjer, možda bi trebali još malo napredovati na području pomorskog sektora, zračnog sektora i tako dalje. A to također se tiče područja kao što je poljoprivreda i šumarstvo. Ako promijenimo prirodu tih tvrtki koje sudjeluju u financiranju ciljeva održivog razvoja, onda ćemo promijeniti i e, cijelu tu situaciju u kojoj će privatni sektor postati pokretačka snaga za financiranje ciljeva održivog razvoja. Naročito za one ciljeve koji se tiču e, urbanog sektora i infrastrukture. Postoji velika uloga za razvojnu pomoć u ostvarivanju ovih ciljeva. Tu također se na taj način mogu pokriti rizici ulaganja privatnog sektora, također se može koristiti i mješovito financiranje kako bi privatni sektor se mogao baviti onim pitanjima sa kojima se inače ne bi bavio, na primjer pružanjem usluga za veoma siromašne osobe. E, želim naglasiti da mi imamo platformu za financijske inovacije koja je e, izrađena upravo za ovu vrstu financiranja. Vi možete to detaljnije razmotriti ukoliko vas zanima. Gospodine Noize, i vi ste postavili nekoliko pitanja. Želim samo naglasiti da je nama bilo vrlo relevantno eh, vodstvo podpredsjednika Timmermansa, kao što ste i vi rekli, on je sam prepoznao potencijal i eh, priliku ciljeva održivog razvoja za izmjenu načina rada naših vlada, ali isto tako i naših mentaliteta. Naročito kada govorimo o sektorima e, u kojim, za koje mnogi smatraju da ne funkcioniraju na odgovarajući način. I drago mi je što ste rekli u kontekstu ciljeva državog razvoja da razlika između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja nije više tako jasna. Zapravo prestali smo koristiti pojam razvijene zemlje jer po našem sudu niti jedna zemlja nije razvijena. Svi smo mi zemlje u razvoju. Slažem se s vama da e, milenijski ciljevi nisu u potpunosti ispunjeni te da ih trebamo nastaviti ispunjavati, naročito u nekim teškim područjima kao što je obrazovanje i e, zdravlje. Moramo također preći na jedan horizontalni način rada, a za to je potrebno dosta vremena, na tome veoma aktivno radimo unutar UN-a. Slažemo se da postoji sasvim jasna i čvrsta veza između pitanja izbjegličke krize i trgovinskih problema s kojima se suočavamo i agende za e, održivi razvoj. Potpuno, potpuno ispunjavanje ciljeva održivog razvoja će smanjiti smanjiti e, rizike e, migracija i e, siromaštva u UN-u veoma često razgovaramo s europskim e, vođama koji kažu da namjeravaju primijeniti ciljeve održivog razvoja u njihovim zemljama. Mi u e, UN-u vrlo usko surađujemo s povjerenicima i njihovim predstavnicima kako bismo zajamčili da postoji stalna volja za primjenom ovih ciljeva i radujemo se e, konferenciji koja će se održati sljedeće godine, koja će govoriti o razvoju. Što se tiče gospodine Martelezea, hvala vam najljepša na svim ovim komentarima. Znajte da naše kolege iz civilnog društva sa kojima smo se susreli e, jutro su nam sasvim jasno rekli da postoji još dosta toga što se treba učiniti kako bismo privukli pozornost europskih tvrtki na e, štetu koju čine e, okolišu i tu mora postojati određena odgovornost. Zbog toga ovo priopćenje o koracima za održivu europsku budućnost je tako bitna. Ono što se dešava u Europi je relevantno i za ono što se dešava izvan Europe i suprotno. Europa nije otok. Postoje e, sporazumi koji se sada pojavljuju, dragovoljni sporazumi o održavanju zemlje, pristupu vode, E, e, koji se temelji na ciljevima zacrtanim u rimskom e, ugovoru gdje se govori o pravu na pristup zemljištu i vodi i znamo da je to nešto što može ugroziti mir ukoliko nije ispoštovano i zbog toga mi u UN-u se oslanjamo na države članice E, koje moraju raditi na tome uz pomoć e, civilnog društva. A što se tiče pitanja e, gospođe McEwen, imamo li mehanizam kojim ćemo zajemčiti da vlade ispunjavaju ove ciljeve? Zapravo mi imamo niz sporazuma koji ne predstavljaju tvrde zakone, već se radi o propisima koje smo izglasali na temelju konsenzusa uz suradnju svih nacionalnih vlada te očekujemo od njih da e, zajamče napredak e, ka ispunjavanju ciljeva održivog razvoja u svojim zemljama uključujući u taj postupak civilno društvo i druge dijelove društva. Također imamo i e, UN-ov forum na visokoj političkoj razini na kojem ćemo razmenjivati najbolje prakse i govoriti o tom onome što smo primijetili u kojoj zemlji po pitanju e, odgovornosti i ispunjavanja ciljeva održivog razvoja. Ovo e, je nešto što se ne tiče samo razvoja i okoliša. Ovo se tiče svih sektora. Mi imamo e, sastanak E, koji se održava uskoro o prometu, što znači da i promet treba sudjelovati u ovome, e, obrazovanje, e, zdravstvo i tako dalje. Ovo se tiče budućnosti našeg čovječanstva. Stoga šefovi vlada i država moraju sudjelovati u ovome, vijeće mora sudjelovati u ovome i bit će jako bitno da svi zajemčimo da se svi bavimo ovim pitanjima, uključujući i cijeli Europski parlament e, i nadam se da će nam u tome dosta pomoći i civilno društvo. Hvala. Hvala. Prije što dam riječ predsjednicima komisije, vidjela sam druge kolege iz odbora za zaštitu okoliša koji su javljali. Dakle, gospođa Mirjam Dali sam vidio, a onda ću dati ime kolegice. Ne vidim vaše ime, ispričavam se. gospođa Širija Pirik. Da li se još neki kolega želi javiti za riječ? Dobro, ništa, uzet ćemo ova dva pitanja pa ćemo onda preći na komisiju. Mirjam, izvolite. imam nekoliko pitanja i nadvezat ću se na neka prethodna pitanja i nadvezat ću se i na vašu izjavu, gospodine Navarro. Naime, u jednom trenutku ste rekli da šefove države vlada trebaju biti uključeni u taj rad također, a jedan jedna od glavnih kritika koja je upućena, ako mi dopustite, bila je da kada države govore o ciljima održivog razvoja, imajući na umu da je mikrokontekst e, od ključnog značaja, dakle u borbi sa, za ostvarenje ovih ciljeva, htio bih čuti da li pristajete na to da različite države se nosi s tim na različite načine. Dakle, kako se Ujedinjeni narodi nosi s mikropolitikom i kako bi se postaralo da najbolje politike budu provedene. A kada je riječ o financiranju, spomenuli ste također značaj privatnog sektora. No, neki međunarodni mediji također su naveli činjenicu da će ostvarenje održivih ciljeva koštati 2 do 3 trilijuna ili tisuću milijardi u razdoblju od e, zadnjih nekoliko, sljedećih nekoliko godina e, javnih sredstava. Dakle, a, vi ste spominjali 0,7% BDP-a e, da treba posvetiti za razvoj. Kako mislite da se siromašne zemlje mogu nositi s tim? Hvala, gospođa Pirik. najviša hvala, predsjedateljice. Govorit ću njemački jer eh, ne mogu govoriti nizozemski. Vidim da je moj predsjednik, gospodin Lavija, tu. Bilo bi jako važno da razgovaramo sa zastupnicima, članovima odbora za poljoprivredu. Naime, čitav niz točaka figurira i na dnevnom redu opće uprave za poljoprivredu. Imamo različite instrumente za financiranje. I to su financijski mehanizmi koji pokrivaju razne sektore. Dakle, tema kojom se bavimo danas doista je puno šira od onoga što pokriva odbor za razvoj. I mislim također da je od velikog značaja da započnemo s tim raspravama odmah. Sad, bilo bi važno također e, o tome informirati naše sugrađane i reći što možemo napraviti da pomognemo druge zemlje, ali treba reći što namjeravamo poduzeti u samoj Europskoj uniji kako bismo pomogli svoje građane. Hvala da nas je netko drugi od kolega želi javiti za riječ. Zamočite da Europsku komisiju. Bilo je nekoliko pitanja za komisiju, dakle mogu se oni očitovati gospodin Viki iz eh, DG Envy. Tu ste, evo, ako se možete predstaviti. Najviše hvala, dobar dan želim svima. Ja sam eh, Timo Vilki, radim za DG Envy i glavni sam ravnatelj, bavim se eh, pitanjima okoliša, osobito se bavim temom održivih ciljeva razvoja i sudjelovao sam u postupku koji je gospodin Navaro jako elokventno opisao radio sam na različitim postupcima čitav godina u osmišljavanju tih ciljeva. Sada prelazimo na eh, etapu provedbe. Želim zahvaliti gospodinu Navaru na njegovim ohrabrujućim mjerama, kada je, riječima kada se radi o paketu mjera i zahvaljujem također i o vašem eh, interesovanju i pitanjima koje ste postavili predsjedatelji. Možda nije vrijeme za nas da ulazimo u potankosti paketa mjera jer će se o tome raspravljati i u ovom domu i u komisiji. Dakle, naš cilj je da pomognemo e, dijalog, e, no želio bih se nadovezati na neke teme koje su danas spomenute i na ono što je gospodin Navaro rekao. Dakle, Europska unija uvijek je bila u prvom redu kada se radi o održivim pitanjima, održivi razvoj već je uključen u ugovor iz Amsterdama 97. kao krovni projekt. Od 2000. imamo održivi strategiju razvoja Europske unije, a od 2010. imamo održivi razvoj koji je potpuno se uključen u Europsku strategiju za 2020. i druge politike i 10 prioriteta komisije. Europska unija je bila ključni pokretač u oblikovanju agende za 2030 i želimo da ta agenda za održivi razvoj bude uspjeh unutar Europske unije i posredstvom e, naš, rada naše vanjske politike kako bi se potaklo odnosno podržalo ostvarenja ciljeva održivog razvoja diljem svijeta. Biće puno e, mjera u paketu koje je komisija usvojila e, prošle godine, tako da ne bih sada ulazio u različite komponente toga svega, no samo bih želio reći da kada se osvrnemo na taj paket, vidi se da na temelju našeg rada na održivim ciljevima, da je Europska unija ima dosta čvrst položaj koji je utemeljen na, europskim temeljnim ugovorima, ali isto tako smo svjesni da Europska unija treba raditi i nadograđivati to sve kada se odlučuje o novim i aktualnim politikama. Odgovor Europske unije uključuje, podrazumijeva dva radna toka. Prvi želi da održivi ciljevi razvoja budu aktivno uključeni u prioritet komisije i politike Europske unije, a drugi ima za cilj da se pokrene razmišljanje o dugoročnom razvoju naših ambicija i razdoblju nakon 2020. godine, dakle o dugoročnoj provedbi od ciljeva održivog razvoja. Ono što je ovdje spomenuto jeste koherentnost politike. Dakle, moramo uvidjeti koja je ključna, ključni značaj koherentnosti politika za ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Tu se govori o različitim elementima koji sastavljaju ovaj dom. Govori se od 20 službi Europske komisije koji rade na provedbi i izradi provedbe mjera komisije za provedbu ciljeva održivog razvoja. Što se tiče upravljanja, a govorili smo unutar komisije o tome, dakle, održiv razvoj ide kao ključni, ključni postaje ključna vodilja Dakle, trebamo koristiti bolje e, instrumente upravljanja kako bismo spostrali da su aktivno uključeni u cilju održivog razvoja naše politike. Treba imati na umu tri dimenzije održivog razvoja, socijalnu, gospodarsku e, i e, zašto okoliša, to na uravnotežen način. Što više trebamo sad preći na strukture, dakle, komisija e, imamo princip pristup po projektima, što je jako važno. Dakle, moramo bolje surađivati i imati način rada koji će biti olakšan prvi potpredsjednik Timmermans imat će ključnu ulogu u aktivnoj provedbi agende za 2030. Posljedno pitanje koji se izravno ticalo nadzora, dakle kako će biti nadziran napredak. Najprije želim reći da kada je komisija izdala svoju komunikaciju namjera je bila da se e, održim ciljima radi na kolaborativan način, dakle vlade, ali ne samo vlade, veće nevladne organizacije, e, privatni akteri, svi sudjeluju u tome i provedbu treba e, nadzirati, odnosno provoditi u smislu duhu partnerstva. Ova komunikacija pruža okvir za države članice Europsku uniju da rade na tome i bliska suradnja od nuž... ključnog značaja. Brojne teme trebaju rješavati same države članice, a brojne od njih e, upravo radi na uspostavi svojih nacionalnih e, okvira za e, provedbu ciljeva održivog razvoja, a to smo već vidjeli na formu prošlogodišnjem forumu kada je čitav niz država članica UN-a podnijelo izvješće o svom napretku. Treba se također postarati da to da su pravovremeno provedeni svi ti projekti kako bi polučili valjane rezultate. A kako se mjeri valj, e, provedba? Moramo od ključnog prioriteta imati, pratiti dakle napredak i to na transparentan način. Europska unija zajedno s državama članicama namjerava imati u aktivnu ulogu da se maksimiz... da, poslan... da utjecaj e, održivi razvoja bude maksimalan i da se nikoga ne ostavlja da kaska za drugima. Na razni UN-a prošle godine su izrađeni ciljevi i Ujedinjeni narodi su tražili država članica da ispostave e, način nadzora i izvješćivanja. Komisija će to raditi također u kontekstu Europske unije. Prvi pregled stanja provedbe e, cilja održivog razvoja će biti objavljen e, zajedno e, sa e, ovim dokumentom. Od 2017. godine komisija će više voditi računa o nadzoru SDG-a. I to će raditi putem svih tijela Europske komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje komisija. inzistira na tome, to je važno za naše goste iz UN-a, e, unovo tijelo za reviziju agende 2030. će, surađivat ćemo s tim e, tijelom na viskoj razini Ujedinjenih naroda, ali kao što rekao, imat ćemo dodatnih prigoda da to o tome svemu razgovaramo e, sa predsjednicima UN-a, ali i Europskog parlamenta. Sada mogu predstaviti riječ kolegi iz Devkoja koji može ovo dopuniti. Dobro, prije nego što predamo riječ e, kolegi iz Devkoja, gospodin Navarro mora e, jako brzo e, poći. Gospodin Deva ima još jedno zadnje pitanje. Dakle, gospodin Deva, Navaro, pa onda Digi Devko. Nešto hvala, ja sam jako zahvalan što ste vi rekli da se može uspostaviti mehanizam u Njorku za nadzor transnacionalne suradnje i privatnog sektora u ciljima održivog razvoja. No, da li bi postojala mogućnost, dakle ja ću postaviti to pitanje svojim koordinatorima ovdje, da vidimo da li se može nešto organizirati, neka e, konferencija, a obraću se isto tako i glavnoj upravi DEVKO i kolegama u komisiji zamoliti ih za pomoć. Dakle, da li bismo mogli započeti jedan postupak održavanja globalne konferencije o tome kako uključiti privatni sektor za prikupljanje sredstava za SDG. Mislim da, su nam, da nam je potreban e, potrebna tisuća milijardi dolara e, ako ćemo nešto ozbiljno raditi s tim a ta konferencija mogla bi pomoći. Dakle, dakle, moje pitanje je da li možemo započeti s takvim postupkom i to je nešto o čemu možete razmišljati na putu nazad. Da, da, najviše hvala. Dakle, evo, odgovorit ću odmah e, ovo što je gospođa Dali pitala, način na koji to mora biti financiran jest e, financirati ulaganjem svih sredstava. Dakle, bilo da se radi o e, javnim sredstvima, e, poslovnom sektoru, sve to mora biti sukladno sa e, načelom funkcioniranja ciljeva održivog razvoja i tako ćemo graditi budućnost. Ako to budemo željeli, pokušavali raditi sa sredstvima za razvoj, kao što ste sami ukazali, to neće biti dostatno i to neće uspjeti i upotno sam oduševljen e, da se evo nadovežem e, da, da surađujem s, gospodinom Devom vaša ideja je odlična ja ću to spomenuti glavnom tajniku kada se vratim sutra u New i još jedna stvar koju ste spomenuli, gospođo Dali, koja je jako važna, je da ovo treba biti napravljeno na način da se e, mikrokontekst uzme u, u obzir. Potpuno ste u pravu i zato ovo što govorimo jeste, molim vas, da treba postojati lokalna razina provedbe SDG-eva, da se to ne radi s nekim općenitim obrazcem to neće funkcionirati. Dakle, ovo je sve međusobno povezirano, svaki projekt i to mora ići uz lokalne vlasti. I zato želimo napraviti vrstnu kaskadu, dakle, da ih lokalna razina, općinska razina razumije i zato želimo s njima surađivati. Gospođa Pirik, rekli ste da vaši prevoditelji nisu tu. Primijetio sam. i jako je važno da ovi odbori budu uključeni u e, ovaj rad, ali bilo bi lijepo da cijeli parlament sudjeluje u tome i htio bih da e, se cijeli parlament bavi ovim temama i nadzire sve sektore. Znam da bi to bilo jako veliko i teško, ali zar to ne bi bila divna stvar kad bi doista moglo preći, da bi se moglo preći na takav pristup i upotpuno se slažem s vama, sektor poljoprivrede doista mora biti uključen u ovo sve. Najljepša hvala, nemojte mi zamjeriti, ali ja sad <laughs> moram poći na put nazad u Njork. Dopustite da nam zahvalimo gospodine Navarro, vi ste evo, pred nas stavili veliki izazov da radimo sve zajedno, želimo vam sretan put nazad. Hvala vam još jednom. A mi nismo još završili, sad slušat ćemo predstavnika DigiDevco. Okay, so I'm now going to pass the floor to DG Devco, and I, I don't have your name. Ispričam se na vaše ime iz Devco. Hvala, ja sam Carlos Beros, radim u DG Devco temom e, održavih cilja razvoja agendom 2030. Samo želim spomenuti nekoliko stvari, osobito nakon vaših komentara, gospođa McEvan, dakle, što je s tim da komisija i država članice rade zajedno. I to je jedan od osnovnih razloga mog zlaganja, jer znate da će sutra povjerenik Mimica doći ovdje, tako da će objasniti stanje stvari. Gospođa Mogherini bila je tu prije koji dan, ali ja se želim dovezati prvenstveno na ovu konkretnu točku. Ovo je pravomena rasprava jer danas imamo sastanak vijeća ministara vanjskih poslova i dobila je, ova inicijativa dobila veliku podršku, što pokazuje da su države članice u potpunosti iza ove svega i to je bio prvi dogovor, odgovor. Jedan od ključnih e, jakih elemenata ovog konsenzusa jeste da ne samo da su komisija Vijeći i parlament dali zajedničku izjavu, već i države članice su se izjasnile da žele ući u ovo sve i to je jedna, jedan od e, jakih elemenata ovoga svega glede utjecaja koji to može imati na terenu. Jedna od ključnih tema bit će zajednički program i zajednički zajedničko djelovanje, općenito govoreći. Dakle, ovo ono što se tiče razvojnog aspekta, što se tiče vanjskog aspekta, mobilizacija europskih institucija, država članica je dogovorena. Nadamo se da će to biti izvor nadahnuća za jednu krovnu inicijativu i unutarnju i vanjsku. Samo bih rekao par riječi o konsenzusu za one koji neće biti tu sutra i koji neće moći saslušati povjerenika, no u biti sve se, tu se radi o tome da trebaju europske institucije i države članice izraditi novu viziju. O tome se radi u ovom konsenzusu i da se ta vizija za razvojnu politiku prilagodi novoj agendi i novim izazovima u e, kontekstu e, vanjskog djelovanja i e, globalne strategije. Europske unije. Gospodin Navaro je upravo otišao, ali on bi prepoznao ovih pet P-ova, dakle, koji su od ključnog značaja. People, planet, prosperity, peace and partnership. Dakle, ljudi, planeta, prosperitet, partnerstvo. To je nešto na čemu smo komunicirali, da se to napravi na međusobno povezan način i da se e, ključne tri dimenzije spoje. Isto tako veza između razvojne politike i ovih politika i koherentnosti i razvoja. Želim sam spomenuti još e, činjenicu da jedna od glavnih poruka novog konsensusa jeste da treba više i bliže surađivati s državama članicama, imati e, sjedišta na terenu, organizirati zajedničke operacije, imati sveobuhvatni pristup e, provedbi, a to kao prvo potvrđuje značaj službene pomoći za razvoj koja je jako važna, ali isto tako kao što je danas rečeno trebamo mobilizirati domaće resurse privatni kapital. A još jedan element tiče se toga da ćemo mi e, se fokusirati na najmanje razvijene zemlje i fragilne zemlje ali moramo također raditi sa zemljama koje su više znapredovali kako bismo uspjeli ostvariti valjan napredak. Dakle, evo, to je sažetak. E, ponavljam da ćemo biti oduševljeni surađivati s parlamentom e, i ostvariti eventualno dogovor e, iduće godine, imati Europske dane razvoja, prije nego što se održi forum na viskoj razini. I evo, bilo puno riječ o prirodnom sektoru, to je ključni prioritet, ali ne smijemo zaboraviti civilno društvo i gospodin Navaro naprave pravo na ravnotežu između e, uloga i komplementarnosti jednih drugih, što je jako važno i za nas. Hvala. Ok, hvala lijepa. Dragi kolege, mislim da moramo dobro razmisliti kako ćemo zajedno surađivati u ova dva odbora i svi ljudi u parlamentu vezano za ove ciljeve održiva razvoja. Uzela sam na znanje ono što je rekao e, kolega iz opće uprave za e, okoliš. E, međutim, naravno, ako su svi odgovorni, onda nitko nije odgovoren. Moramo osigurati da naše vlade budu odgovorne. Ja se ne družim baš previše s našim ministrom, a nadam se da vi, je, da se vi družite. Međutim, mislim da su stvari dosta teške sada u svijetu i ako želimo imati budućnost za našu planetu, onda moramo neke od tih stvari dobro učiniti. Gospodine Lavija, imate li možda neke posljednje komentare? Hvala. Želim samo zahvaliti odboru DEVE na ovoj, ovoj prilici da razmijenimo mišljenje i na gostoprimstvu. E, mislim da ja i moje kolege moramo ići jer imamo drugi sastanak za par minuta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, napravit ćemo malu pauzu od nekoliko minuta kako bi naši kolege iz odbora za okoliš e, otišli, a onda ćemo nastaviti s našim dnevnim